glasovanju i poimeničnom glasovanju. E, sada predajem riječ gospođi Jimenez Beserel. Imate minutu i pol. Hvala vam gospođo predsjednice. Otkako sam došla u ovaj parlament, zaštita žrtava je bio moj prioritet i zauvijek ću se time boviti, baviti. Žene žrtve nasilja od nas traže da govorimo jasnim i jednim glasom. Moramo društvo osvijestiti o veličini ovog problema koji pogađa ne samo Europu već cijeli svijet. Nasilje nad ženama ne razlikuje između bogatih i siromašnih, nadilazi sve granice, e, događa se u svim okruženjima, u školi, na radnom mjestu, kod kuće. Više od jedne trećine Evropljanki tvrdi da je bilo žrtva nasilja. E, samo zbog toga što su žene. I sa svim štetama i posljedicama koje ide uz to. Europska unija mora učiniti sve što može kako bi se nasilje nad ženama u potpunosti uklonilo. Zato nam je potrebna strategija. Radila sam e, kao izvjestiteljica e, na europskom e, nalogu za zaštitu žrtava. I danas nam treba instrument kojim ćemo moći imati nalog za udaljavanje u svakoj zemlji. Moramo zaštititi žene i djevojčice koje mm, proživljavaju svakakve vrste nasilja. Kao što nam je danas rekao sveti otac, moramo staviti osobu u centar. I stoga danas i sve ostale dane moramo žene staviti u središte naših razmišljanja kako bismo imali pravedniju i dostojanstveniju Europu. To sve dugujemo svim ženama, ženama E, koje su ubijene, njihovoj djeci i obiteljima koje još uvijek ih oplakuju. Hvala. Prihvaćate li e, plavi karton od gospodina Etriđa? Izvolite, imate 30 sekundi. Hvala. Slažete li se sa mnom da ova grozna tema govori o nedostatku časti i morala u društvu i bilo tko tko naškodi E, ženi nije gentleman, ne samo to, ni uopće niti čovjek. Imate 30 sekundi za odgovor. Naravno, u potpunosti se slažem s vama i drago mi je da ste mi postavili ovo pitanje. Jer ovo nije samo problem obrazovanja i nemam dovoljno vremena za izložiti sve što želim reći ali naravno moramo krenuti s muškarcima i sa obrazovanjem muškaraca. Oni su prva skupina kod koje moramo podići svijest i oni su ti koji bi se također morali boriti protiv ovog problema zajedno sa nama ženama. Sljedeći govornik, imate dvije minute, gospođa Arena. Dakle, danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. I činjenica da kad pogledimo s desne ili s lijeve strane, čini mi se da postoje e, tri osobe koje su bile ili će biti žrtve nasilja. I kada pogledam s desne ili lijeve strane, nažalost nema tu puno muškaraca, ali žene su žrtve nasilja, međutim tu postoje počinitelji. I poruka koju želimo danas prenijeti i zahvaljujem muškarcima koji su danas ovdje, dakle mi trebamo um, prenijeti poruku počiniteljima i u pogledu sensibilizacije i u pogledu pružanja potpore. Svaka treća žena je žrtva, to je strašno. Kao zastupnici trebamo se boriti. Međutim, unatoč tome, uh, brojke se povećavaju. Nažalost, zato što se nasilje ne smanjuje, ali srećom neke zemlje su uvele određene instrumente koji omogućuju ženama da izađu iz privatne sfere, te da se javno žale, da odu na liječnički pregled, da imaju pristup odvjetniku i da e, ulože tužbe. Dakle, žene mogu djelovati jer činjenice su ovdje, brojke su ovdje. Dakle, nema, dakle, nema unatoč tome što su svi stručnjaci e, obavili svoj posao, brojke su ovdje. Dakle, mi trebamo što brže djelovati. Istanbulska konvencija treba biti ratificirana od strane Europske komisije koja će omogućiti e, akcijski program jer nije dovoljna ratifikacija ono što je bitno je da se ona i u praksi provodi u svakoj državi članici nema kulture nema razlike koja bi opravdala da u određenoj zemlji se e, žene mogu bolje zaštititi nego drugdje potreban je zajednički nivo e, zaštite potrebna je bolja sensibilizacija počinitelja potreban je bolji sustav zaštite koji omogućuje zaštitu žena i i e, sankcije počiniteljima. Potreba nam je e, pravni okvir koji to omogućuje i želimo e, želimo da se ova naša poruka na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama čuje. Hvala. Morat ću prekirati govornike jer se radi o osjetljivoj i važnoj temi, ali moram zamoliti govornike da se drže dogovorenog vremena. I gospođo Arena, moram reći da imamo i dva muška govornika koji žele sudjelovati u e, raspravi. Gospođa Žirnecka ima, je sljedeći govornik na listi. Nevažna pani komisarka, a pani. Hvala gospođo predsjedateljice, povjerenice, dame i gospodo. Imamo neke brojke kada je riječ o žrtvama nasilja na temelju anketa, tako da znamo koji su razmjeri ovoga problema. Međutim, ja bih se htjela ovdje usredotočiti na neke druge brojke. 14% žrtava nasilja u obitelji imaju hrabrosti prijaviti nasilje policiji koja nas treba zaštititi. To mnogo govori o vjerodostojnosti policije. U Švedskoj je bilo 47 silovanja na tisuću, u Grčkoj ili Slovačkoj dva ili tri zabilježena silovanja, odnosno prijavljena silovanja. Nije razlika u ljudima, razlika je u povjerenju u odnosu na policiju. Da čovjek kada dođe u policiju, da će naići na ljude koji će imati sluha za potrebe žrtve. Da ljudi neće sumnjičiti jesam li u pravu ili ne. Da će liječnici znati koji je moj problem i da će mi pomoći da se zaštitim te da će suci raditi na zaštiti žrtvi. Pitanje nasilja nad ženama nije problem samo žena i njihovih obitelji. Svi mogu dati svoj doprinos na način da ne osuđuju te žene. Nemojte postaviti pitanje kako je bila odjevena žrtva, je li ona bila tamo gdje nije trebala biti. Zapitajmo se kako možemo pomoći tim žrtvama. Hvala na dvije minute, gospođa Besera. Hvala vam predsjednice, hvala vam povjerenice Jurova. Šokira nas kada čujemo da jedna od tri žene u svijetu, da i u Europi, E, je žrtva seksualnog fizičkog ili psihološkog nasilja u svom životu samo zbog toga što je žena no stvarnost je još gora zato što tek jedna trećina žrtava to prijavljuje i pitanje koje se postavlja je što možemo učiniti ja vam ovdje predlažem da učinimo nešto odmah nešto stvarno konkretno i što će biti učinkovito a to je ratificirati istanbulsku konvenciju to je prvi integrirani dokument koji je pravno obvezujući i koji definira da nasilje nad ženama te nasilje u obitelji su ozbiljno kršenje ljudskih prava. Istanbulska konvencija je e, jedinstven instrument koji obvezuje svaku državu koja ga ratificira da otkrije, sprečava i uklanja nasilje. Od e, zlostavljanja u obitelji do prisilnih brankova, genitalnog sakačenja žena do trgovine ljudima u cilju iskorištavanja. Dakle, već postoji jedan pravni instrument koji e, obvezuje obvezuje na zaštitu žrtava, koji obvezuje na usvajanje pravnih mjera i kaznenih mjera protiv počinitelja. E, taj je instrument na snazi od prvog e, kolovoza spremanje i na raspolaganju. Što čekamo za usvajanje? Do danas je samo osam zemalja članica ratificiralo e, konvenciju iz Istambula. Španjolska, Portugal, Italija, Francuska, Švedska, Danska, Austrija i Malta. 14 ih je potpisalo i u procesu je ratifikacije. I danas možemo upitati Bugarsku, Estoniju, Irsku, Češku, Cipar i Latviju što čekaju, zašto još to nisu učinili. I da pozivam novo latvijsko predsjedništvo da e, vodi ovaj proces od siječnja nadalje. Kad govorimo o obrani i demokracije te ljudskih prava u svijetu, važno je da Europska unija ima jedinstven glas. Jedinstven glas u odbacivanju, progonu i kažnjavanju nasilja nad ženama jedinstven glas u kvalitetnoj javnoj raspravi koja će uključivati i muškarce. Europa mora imati jedan glas u provedbi e, političkih i zakonodavnih mjera koje će stati na kraj nejednakosti i nejednakosti koja je zapravo osnova za nasilje nad ženama. Um, Hvala, imamo plavi karton. Gospodina Marinje, prihvaćate li odgovoriti na pitanje? Izvolite. Hvala. Ova tragedija o kojoj raspravljamo danas poslije podne ima i svoje kulturne razloge. U nekim kulturama su žene podređene. Ovdje je bio i vođa, e, odnosno čelnik, osoba na čelu jedne crkve koja brani ženama da budu svećenici. Isto tako se u katoličkoj vjeri kaže da žena mora biti poslušna suprugu. Pomaže li to u borbi protiv rodnog nasilja? Izvolite, imate 30 sekundi za odgovor. Papa nam je jutros govorio o dostojanstvu i smatram da je dostojanstvo iznad svega. A govoriti o dostojanstvu osoba naravno ima puno veze sa većinom stanovništva, a većina stanovništva su žene. A papa je jasno rekao da nema ništa što smije biti iznad dostojanstva ljudi. Hvala na minutu i po, gospođa Bjork. Gospođa Bjork. Da. Trenutno. Hvala, htjela bih zahvaliti svim ženama koje rade na tome da se ovom pitanju raspravlja. Moja prethodnica je bila u odboru za ženska pitanja i htjela bih joj najtoplije zahvaliti na njezinim naporima jer nam to omogućuje da postižemo dobre rezultate. Neki kolege su spomenuli statističke podatke da brojke su uistinu zastrašujuće i govore o neprihvatljivom stanju o situaciji u kojoj se nalaze žene. To su žene i djevojčice koje su lišene svojih prava zato što e, sudovi naprosto ne izriču kazne počiniteljima. Što poduzeti kako do toga ne bi dolazilo? To je pitanje moći. Treba uvesti jednakost među ženama i muškarcima. Kada govorimo o kulturi u kojoj ženama ne pripada njihovo vlastito tijelo, gdje se stalno iznose seksističke primjedbe na račun žena i djevojčica, svi znamo da postoje problemi sa e, silovanjima i kada su poznati silovatelji. U javnosti se stvari raspravljaju na način da se ukazuje na neka osjetljiva pitanja, no treba moći djelovati i trebamo čuti one koji kažu da treba nešto poduzeti u smislu donošenja zakona e, kako bi Europska unija ratificirala Istanbulsku konvenciju. Sve države članice moraju ratificirati konvenciju iz Istanbula. Hvala gospođo Bjork. I sada riječ ima kolega Urtasun. Gospođo povjerenice, e, ovo se ne govori često, ali moram reći, nejednakost u kojoj živimo je očito e, motor za rast nasilja, a i e, rezovi u javnim uslugama to samo pogoršavaju. Neću e, ponavljati brojke koje su dali kolege, no želim reći da je 25. studenog jas, e, važno reći da trebamo jasan pravni instrument koji će e, biti usmjeren na zaštitu žena. Govorili ste o tome da ćemo u strategiji za rodnu jednakost uključiti reference i instrumente, no još uvijek nemamo specifičan pravni instrument, a ja se nadam da ćemo ga uskoro dobiti. Isto tako moram reći da mi se nije svidjelo da observatori ne mislite da je dobra ideja. Ja baš smatram suprotno, smatram da nam je potreban u ovoj situaciji. A što se tiče Istanbulske konvencije, slažem se da je potrebno da ga ratificiraju sve zemlje članice, no moramo napomenuti da ratifikacija konvencije ne zamjenjuje e, činjenicu da u Europskoj uniji trebamo specifični pravni instrument. I zato vas molim da potaknute stvaranje ovog instrumenta koji je, nam je potreban na cijeloj europskoj razini. Hvala na jednu minutu, gospođa Ajuto. Hvala predsjednice. Danas je svjetski dan protiv nasilja nad ženama, i, a mi ovdje pokušavamo uvjeriti komisiju da donese zakonodavne mjere. Iako neke kompetencije padaju na zemlje članice, ipak bismo očekivali da će zakonodavnu inicijativu pokrenuti komisija, barem u onom dijelu koje spada pod njeno područje nadležnosti. Čak i ako uzmemo u obzir brojne zemlje članice, između kojih Italija, koja je potpisala, to je ratificirala konvenciju iz Istanbula. Nasilje nad ženama nije samo fizičko, vrlo često je i psihološko i to uglavnom zatvoreno i za um, među zidovima kuća, te vrlo često se događa pred pogledima najmlađih. Često čujemo znakove upozorenja koje nažalost ne slušamo i to zbog toga što imamo zakonodavstvo koje nije dovoljno dobro, a da se reagiralo na vrijeme zasigurno bi se mogle izbjeći brojne tragedije. Ovdje pone mislim na slučaj Lucije Anibali kojoj je e, bivši zaručnik, na koju je bivši zaručnik bacio kiselinu. Do, do nedavnog slučaja cisterna di Latina gdje je jedan muškarac koji je više puta prijavljivan zbog, zbog zlostavljanja usmrtvio svoju suprugu i nakon toga počinio samoubojstvo pred svojom djecom. Ovakvi ovakvih slučajeva je sve više i izvješće Euresa iz 2013. pokazuje da je se samo u Italiji dogodilo 179 govornice prekinuta. Ispričavam se, ali ste prekoračili vrijeme. Imamo mnogo govornika u sklopu spontanog javljanja za riječ. Gospođa Morvej sada ima riječ. Oni koji nose elegantna odjela, skupe satove i tako šeću ulicama Dakle, i njih se može opljačkati bilo bi doista interesantno kada bi policija objavila um, video takvih karakteristika i to je zapravo učinila pripremila je video o ženama koje su žrtve nasilja i to se zapravo dogodilo baš u mojoj zemlji ja smatram da bismo trebali imati video malo učinkovitiji da policija ima kameru i da kaže ako netko počini nasilje nad ženom pronaći ćemo ga dovesti pred pravdu i zatvoriti zato što nasilje nad ženama je ozbiljan e, zločin hvala vam što ste me saslušali hvala na minutu i po kolegica matera hvala vam reći da e, europska komisija nema vremena za pripremu ovakvog zakonodavstva za sprječavanje nasilja nad ženama me doista šokira htjela bih podsjetiti komisiju da je ona sama u e, rodno uvjetovanom nasilju prepoznala prepreku za postizanje jednakosti među spolovima čemu onda moramo pripisati nedostatak zakonodavnih e, mjera zbog toga što su zemlje članice nevoljne ili zbog ili gospodarskim poteškoćama predsjednice povjerenice ovaj parlament već dugo vremena inzistira da se napokon predstavi prijedlog direktive koja će e, zaustaviti ubojstva žena koja će potaknuti razmjenu dobrih primjera koja će pomoći žrtvama i koja će unaprijediti e, pristup e, pravdi za žrtve povjerenice vi ste na početku vašeg govora dali čitav niz statističkih podataka thirty žena je doživjelo spolno nasilje već u dobi od fifteen godina twenty do twenty five žena koje su bile žrtve e, fizičkog nasilja barem jednom u životu smatrate li da instrumente koje danas imamo na raspolaganju da su takvi instrumenti dovoljni za e, zaštitu žrtava ja sam uvjerena da su ovi brojevi dovoljni da se opravda usvajanje zakonodavstva na razini Europske unije i danas, ovoga važnoga dana, moramo govoriti o ženama, o nasilju nad ženama, da, zato što je to stvar demokracije i zato što je to stvar civiliziranosti. Hvala lijepo, molim sve govornike da se drže zadanog vremena. Na jednu minutu riječ ima Kolegica Blinkević. Hvala. Prošli tjedan sam bila u Litvi. Naime, prošli tjedan je u Litvi ubijena i silovana jedna mlada žena, studentica. To se događa svakoj trećoj zemlji u razvijenoj demokratskoj Europi Sedam žena svaki dan umire zbog nasilja. Možemo li i dalje žmiriti pred takvim grubim kršenjima ljudskih prava? Naravno, naravno da ne, zato ćemo mi kao zastupnici insistirati na tome da Europska komisija predloži direktivu za suzbijanje nasilja nad ženama. Osobno vjerujem da individualne mjere neće ukloniti nasilje nad ženama, moramo imati koordinirane aktivnosti, infrastrukturu, zakonodavni okvir, obrazovanje, zdravstveni skrb i socijalnu skrb. Dakle, sve to mora biti usklađeno kako bismo postigli rezultate i želim apelirati na komisiju da osnuje observatori koji će pratiti nasilje nad ženama i djevojčicama. Možemo koristiti postojeću infrastrukturu, možemo proširiti Europski institut za rodnu jednakost. Hvala. Sada na jednu minutu gospođa Višnjevska. Szanowni Państwo, dzisiaj ojciec święty franciszek tu w parlamencie europejskim powiedział że danas smo slušali svetog oca ovdje u europskom parlamentu i on je rekao da ako zaboravimo bonga to će dovesti do nasilja svako ljudsko biće ima pravo na dostojanstvo a naši se građani suočavaju sa brojnim problemima svakoga dana brojne žene stradavaju zbog čitavog niza i oblika nasilja. E, taj problem ima veliki razmjer i u e, zapadnim zemljama te u bogatim zemljama. Takve situacije ne smemo prihvatiti. Moramo usmjeriti sve naše aktivnosti u sprječavanju svakog oblika nasilja i pomoći ženama gdje god im je potrebno. Moramo raditi na pripremi novih zakonodavstava na razini Europske unije. Ako uzmemo u obzir da zemlje članice Europske unije ipak imaju određene e, zakonodavne e, mjere u tom području, ne možemo razmišljati da ćemo e, razinu, da ćemo rješenje za ove probleme na europskoj razini pronaći samo u novim zakonodavnim mjerama. Države članice moraju postojeće mjere primjenjivati. Gospođa Bjerder na minutu i 30. Hvala, gospođo predsjedateljice. Povjerenica ove godine je Europska agencija za temeljna prava objavila izvješće u kojem se vidi koji su razmjeri nasilja nad ženama i e, kronično neprijavljivanje e, tih kaznenih dijela. Svaka deseta žena je bila žrtva nekog oblika seksualnog nasilja, svaka dvadeseta je silovana, a svaka peta je bila izložena nekom obliku seksualnog ili fizičkog partnera od strane sadašnjeg ili bivšeg partnera. To je zastrašujuće. Do sada komisija nije reagirala na izvješće Pavanova. nova. E, potrebno je zakonodavno izvješće do kraja 2014. zatražen je strategija i akcijski plan. Sada je već gotovo prosinaca, ništa nije poduzeto. Na svu sreću komisija je nešto poduzela vezano uz genitalno sakačenje žena što je važno pitanje, no još nismo vidjeli nikakav plan akcije. Trebamo djelovati sada kada je riječ o tom genitalnom sakačenju. To se događa na europskom teritoriju. E, moramo se boriti protiv svih oblika nasilja nad ženama, nasilje u obitelji, genitalno sakačenje, e, trgovanje ženama. Moramo se odlučno boriti protiv toga. To nisu izolirani fenomeni, to je sve dio jednog šireg problema stava društva prema ženama. Trebaju nam akcijski planovi na razini Europske unije i na razini država članica i te mjere su nam potrebne odmah. Hvala. Sada dajem riječ zastupnici Kunevi. Hvala. Nadam se da nemate ništa protiv ako ostanem sjediti, ne osjećam se baš najbolje. Brojke kojima raspolažemo kada je riječ e, o fizičkom i psihološkom nasilju nad ženama, 33% žena e, je izloženo takvom nasilju tijekom e, svog života. Mislim da je to uistinu šokantno. Nasilje nad ženama poprima razne oblike. I tu nije bitan niti dohodak, niti socijalna klasa niti e, su bitne granice. To se događa u obitelji, ali isto tako i u širem društvu, a trend je u porastu. Također je bitno spomenuti da se trebaju poštivati ljudska prava žrtava. Moramo čuti njihov glas. No sada se pojavljuje novi val ekonomskog nasilja u Grčkoj. Događa se to da ljudi koji rade moraju prihvatiti niže plaće ako žele zadržati radno mjesto. Takve pojave zapravo se svode na lišavanje žena njihovih prava i to je jedan oblik nasilja. Također se događa to da se žene obeshrabruju da uzmu materinski dopust i zapravo im se prijeti da će izgubiti posao ako to učine. Ako se želimo boriti protiv naselja nad ženama, moramo imati zakonske propise e, koji će se poštivati. Moramo se pobrinuti da Vijeće Europe poduzme određene mjere, a kolege su spomenuli i konvenciju iz Istambula. Moramo imati odgovarajući razinu pravne zaštite. Hvala gospođa Devin na jednu minutu. Uvaženi kolege, 77 dva milijune, 72 milijuna žena su bili žrtve seksualnog ili fizičkog nasilja barem jednom u životu. To je uistinu skandalozno. Mi to više ne možemo zanemarivati. A vi, povjerenice, ne možete to tek sada otkrivati. Koje su zapravo prava pitanja? Kako je moguće da silovanje još uvijek nije priznato kao kazneno dijelo u svim državama članicama? Tko može vjerovati da 2014. godine konvencija iz Istambula koja nudi sveobuhvatni okvir za za zaštitu žrtava i za progon počinitelja, da ih je ratificiralo samo sedam država članica. Kako to da komisija još uvijek odbija predočiti zakonski prijedlog za mjere prevencije. Moramo djelovati sada, odmah. Mi želimo da se osnuje Europski observatori za nasilje nad ženama. Želimo imati obvezujući pravni okvir kako bismo uskladili mjere prevencije. Isto tako morate izvršiti pritisak na države članice kako bi one ratificirale konvenciju iz Istambula. I na kraju ne možemo više čekati. Došao je trenutak da se ženama omogući da se poštuju njihova prava i da iziđu iz te zone u kojoj se ne poštuju njihova prava. Hvala kolegica Parker na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. Postoji nešto što nitko od vas neće spomenuti, a to je puna sloboda kretanja ljudi na teritoriju Europske unije. Zbog te politike otvorenih vrata mi ne možemo više niti provjeriti um, i dolaze li nam ljudi koji su počinili kaznena djela događa se to da se trguje e, ženama u Europskoj uniji i ti ljudi imaju slobodan pristup i mogu slobodno doći u Veliku Britaniju. Mi čak ne možemo niti izvršiti provjeru zbog pravila Europske unije. To je potpuno suludo. E, I prije nego što budete tražili nove administrativne mjere koje su skupe, moramo onemogućiti kriminalcima da imaju slobodan pristup našim zemljama. Moramo imati odgovarajuće provjere na granicama što će otežati e, kriminalnim organizacijama koje trguju ljudima i e, koje već imaju, e, koje su već počinila kaznena djela da uđu u našu zemlju. Na taj način ćemo se lakše nositi sa već postojećim problemima. Gospodin Majer na jednu minutu. Um, Imamo plavi karton. Hoćete li odgovoriti na pitanje? Ispričavam se, ali uistinu sam zgranuta ovime što čujem. Ako krećemo od načela da je pitanje nasilja, da pitanje silovanja, pitanje stra, koje se odnosi na strance, ja mislim da vi kao zastupnica ovdje govorite nešto što je neprihvatljivo. Eh, to je bila više izjava, ali dat ću vam eh, mogućnost da odgovorite. Da ja bih samo skrenula vašu pozornost na sljedeće. Riječ je o jednom tragičnom ubojstvu do kojeg je došla moja zemlji prije dva mjeseca. Riječ je o mladoj ženi koja je nažalost izgubila život. Eh, došlo je do osude, čini mi se da je on bio Litvanac, on je već bio osuđen za ubojstvo, on je slobodno došao u tu zemlju. Možda smo mogli spasiti jedan život, možda je mogao biti spašen jedan život. Da je bilo provjera, nemojte podcjenjivati vrijednost provjere e, na granicama, provjere da vam ne dolaze e, počinitelji kaznih djela. Daću vam još jedan plavi karton, ako prihvaćate odgovoriti. Izvolite. Da, zanima me, zanimljivo ovo što kažete, ako mislite da možete zaustaviti slobodno kretanje. Kako ćete provjeriti da vam se ne kreću kriminalci iz Škotske u London ili obrnuto? Ne radi se o provjerama, radi se o tome da znate gdje su ti ljudi kada postoji kazneni dosje, odnosno evidencija. E, mi moramo znati gdje se nalaze ti kriminalci. Od ključne je važnosti da zaštitimo žene. Mislim da je to uistinu bitno pitanje. Nažalost ne prihvaćam taj argument. Hvala, u redu. Prelazimo dalje na gospodina Majera. Hvala gospođo predsjedateljice. Vjerujem da će druga strana biti šokirana. Mislim da je e, ravnopravnost između muškaraca i žena neprirodna. Dakle, vidim da me slušate pozorno. To nije moja izjava, to je izjava premijera Erdogana koju je dao nedavno. Drago mi je da ovdje vodimo raspravu na ovu važnu temu. Pitanje nasilja nad ženama je pitanje kojom se moramo ozbiljno pozabaviti. Nažalost, u 21. stoljeću još uvijek imamo tragične pojave kao što je represija nad ženama, nasilje nad ženama e, u zemlji poput Turske 34% zemlja već e, su žrtve nasilja ali prema statističkim podacima e, Švedska je na trećem mjestu kada je riječ o ovakvim oblicima nasilja. Tu je i Belgija, Ujedinjena kraljevina, Walderham primjerice gdje je tisuću djevojčica tijekom čitog jednog desetljeća bilo podvrgnuto mučenju. E, mislim da vam je to svima poznato. E, moramo uistinu skinuti ružičaste naočale i kada govorimo o ovoj temi. Mi znamo da zbog nekontrolirane imigracije imamo ljude koji imaju potpuno drugačiji stav prema ženama u Europi. Hvala. Sljedeće je gospođa Esteras. Hvala vam predsjednice. dokle god se budem uspjela boriti nastavit ću uvijek ću pronaći snagu unutar sebe to je rekla e, žrtva nasilja rata u bosni Nasilja, nasilje nad ženama je jasno kršenje ljudskih prava ono se može pojaviti u različitim oblicima psihološkom fizičkom trgovinu ljudima prisilnim e, brankovima e, gospodarskom i tako dalje jedna trećina žena u Europi priznaje da su doživjele seksualno nasilje. Zabrinjavaju i slučajevi kod tinejdžera, te zabrinjavaju i novi slučajevi zlostavljanja, zlostavljanja putem interneta. Ogroman broj žena i djevojčica žive u zemljama u kojima seksualno nasilje nije kazneno djelo. Zbog toga je važno imati europsku strategiju koja će uskladiti sustave 28 zemalja članica. I jasno je o tome govoriti zato što je važno objasniti da je to problem koji uključuje cijelo društvo. Tražimo zaštitu, partnerstvo, suradnju, progon i prekidanje šutnje. I to predlažemo i um, pomaganje svim uh, marginaliziranim ženama. Gospođa Rodriguez, sada ima riječ na jednu minutu. Konvencija iz uh, Istanbula zaštiti, štiti prava žena. Međutim, pitanje kako se provode ti ciljevi. Već smo čuli o 63 e, milijuna žena koje su u Europi bile žrtve fizičkog ili seksualnog nasilja. Isto tako 180 tisuća je izloženo e, drugim oblicima nasilja. Što ćemo učiniti kako bismo zaštitili žene od sakačenja i od, e, kako bismo zaštitili njihova tijela? Da, činjenica je da brojke o nasilju nad ženama e, ukazuju na ono što treba još poduzeti. Koje e, zakonodavne mjere poduzimaju države članice, posebno one koje su ratificirale konvenciju iz Istanbula, koje su tu mjere prevencije i koji kontrolni mehanizmi te kakve će se sankcije primjenjivati. Nadalje, što komisija poduzima kako bi države članice ratificirale konvenciju? I na kraju, ova konvencija iz Istambula je posebno bitna, a moram napomenuti i izjave predsjednika Erdogana koji smatra da je neprirodna ravnopravnost između muškaraca i žena. Kolegica Girling ima riječ. Nitko ovdje nije za nasilje nad ženama, to se podrazumijeva. No, mi bismo trebali djelovati jedinstveno, na način na koji smatramo da možemo pomoći odavde iz Europskog parlamenta. Svih 28 država članica imaju zakonski okvir kojim je nasilje nad ženama kazneno djelo, no to se uvijek ne provodi. Moramo učiti jedni od drugih. Mnogo toga smo postigli, a možemo postići još više. U Londonu prije 30 godina eh, je Sir Kenneth Newman koji je bio na čelu londonske policije rekao je da eh, nasilje obitelji i psi lutalice da je to bezvezan posao za policijske službenike. Međutim, e, još uvijek e, postoji velik broj žena koje su žrtve svojih partnera. Mi smo e, kriminalizirali prisilni brak i isto tako smo donijeli mjere da policija mora dati informacije o kriminalnoj evidenciji bivšeg partnera Prema tome, dame i gospodo, molim vas da e, zajedničkim snagama pronažemo način da e, zaustavimo ovaj fenomen umjesto da se borimo da pronalazimo, da kritiziramo komisiju. Žao mi je što moram prekinuti ovu raspravu, no imamo mnogo govornika i već smo prekoračili vrijeme i sada riječ ima kolegica Bilbao. Hvala vam predsjednica. Europa treba da svi članovi dijele isti, e, iste etičke pravne osnove te materijalnu pomoć koju nudimo žrtvama. Ne postoji europsko zakonodavstvo oko toga zato što nismo postigli konsenzus koji smo postigli u vezi sa ostalim kaznenim dijelovima poput na primjer terorizma. Treba nam isto tako jedinstvo i pred nasiljem nad ženama, a to je posljedica nejednakosti i ideja koje su ukorijenjene u brojnim europljanima ako želimo europsko zakonodavstvo, e, dijeljive, usporedive statistike i zajedničke vrijednosti, nijedan, nijedna europska država ne može ovu, ovaj problem smatrati svojim privatnim problemom. Nedostatak aktivnih politika i neuključivanje borbe protiv spolnog nasilja u radni program e, zapravo znači da se ne, ne poštuju ugovori. Želite li vi kazniti e, vlade zbog, zbog toga? Hvala vam, a sada minutu i pol ima gospođa Koslovska. Dame i gospodo, nasilje je svjetska pošast, to je sramota od koje nije slobodan nijedan kontinent i nijedna država. To je jasna diskriminacija protiv žena i borba protiv tih fenomena je prioritet Europske unije. Stoga čvrsto podržavam da Europska unija potpiše konvenciju Vijeća Europe zato što je to zlatno pravilo da se nešto učini i najviše se koncentrira na sprječavanje nasilja koncentrira se na politiku jednakosti između spolova napori zemalja članica kako bi se borili protiv e, nasilja e, traže jasne, jasnu provedbu to znači da moramo imati na raspolaganju podatke koji isto znače zato je bitno e, uskladiti metode i još bih e, htjela, još komisiju uputiti sljedeće pitanje. Postoji li, mogućnost pripreme e, preporuka, možda čak i direktive, koja bi e, normirala i uskladila metode borbe protiv nasilja protiv ženama? Pitam to zato što mislim da moramo pronaći odgovarajuću metodu. Hvala vam, a sada minutu ima gospođa Jotova. Hvala vam, gospođo predsjednice. Tihi krik nasilja. Tako mi to zovemo u Bugarskoj. E, taj naziv, to ime, nije samo tužan zaključak. Mm, ono pokazuje i našu volju da se borimo protiv ovog problema i obraćam se vama kao svojim kolegama i Europskoj komisiji. Ne trebaju nam nova tijela, treba nam strategija i trebaju nam zakonodavne mjere koje će zaštititi žrtve, ali koje će ujedno ispriječiti ovakve zločine. Nemamo dovoljno instrumenata ni na nacionalnoj ni na europskoj razini. doista bismo trebali ratificirati e, Istanbulsku konvenciju i ono što u njoj stoji ne bi smjelo ostati mrtvo slovo na papiru. Jedino što je paradoks da gospodin Erdogan tvrdi da bi žene trebale ostati kod kuće, iako je ta konvencija, eto, upravo iz Istanbula. E, smatram da nam je potrebna nova direktiva i novo zakonodavstvo. Hvala vam. A minutu i pol ima gospođa Komodini. Hvala vam, gospođo predsjednice. 30 milijuna žena u Europskoj uniji je doživjelo spolno nasilje, a 3,7 milijuna je doživjelo spolno nasilje u 12 mjeseci prije, prije ovog istraživanja. I nitko se ne bi trebao usuditi uopće pomisliti da nasilje nad ženama nije naš zajednički problem. Ovo nasilje ostavlja ogromne ožiljke na ženama, ali to je ožiljak i na Europskoj uniji. Nasilje nad ženama jest problem Europske unije, ozbiljan zločin koji se ne pojavljuje u samo jednoj zemlji članici, već u svima. To znači da se protiv toga možemo boriti samo zajedno, ako ujedinimo naše glasove i naše snage. Ovdje govorimo o kršenju ljudskih prava i to kršenje se nedovoljno prijavljuje nadležnim vlastima. Ne smijemo zatvoriti oči pred ovakvim događajima, već moramo uključiti sve relevantne dionike u borbu protiv ovih zločina. Ti dionici mogu uključiti nevladine udruge, stručnjake, obrazovni sustav, a ne samo nacionalna tijela dokle god ne budemo imali jedinstveni europski pristup koji osigura eh, visoku, razinu zdravstvene skrbi i socijalne skrbi dokle god ne iskoristimo sve alate koje imamo na raspolaganju kako bismo osigurali zaštitu žena i dokle god ne promijenimo način na koji eh, muškarci gledaju na žene i način na koji se mi nećemo riješiti ovaj problem. Hvala vam,

Europski parlament je zatražio od komisije da predstavi prijedlog zakona kako bi se mm, utvrdile e, mjere za pomoć ženama. Da se to učinilo ranije bilo bi bolje. Jako je važno reagirati i spriječiti ovakve oblike nasilja. Europska unija mora potaknuti zemlje e, da ratificiraju Istanbulsku konvenciju. 2016. će biti Europska godina e, borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Moramo tu godinu proglasiti e, godinom borbe protiv nasilja upravo kako bismo radili na osvješćivanju društva. Ovo je savršena mogućnost da interveniramo i postavimo ovu temu kao prioritet. Nadam se da će žene i djevojke u Europi e, moći uživiti u ovoj zaštiti. Hvala vam. Sada sljedeći, sljedeća govornica. Hvala vam. Htjela bih iskoristiti ovu priliku kako, ne samo kako bih govorila o Istanbulskoj konvenciji, već i o europskom nalogu za zaštitu kojeg ste spomenuli u vašem uvodnom govoru. Dakle, taj nalog imamo, no on se ne provodi u svim zemljama. Zahvaljujući načelu uzajamnog priznavanja, žene su zaštićene od muškaraca kojih prate ako se recimo presele iz jedne zemlje u drugu na duže razdoblje. I sada bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve zemlje članice da do 11. siječnja 2015. provedu europski e, zaštitni nalog jer to je najčešće problem Europe mi pripremimo e, i usvojimo odlične zakone a onda se oni ne provode i to je zapravo skandal da se to još uvijek nije ratificirano. Hvala, a sada riječ ima gospođa Kabeson. Hvala vam, gospođo predsjednice. Danas slavimo Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama. No, upravo u ono što bi nedostajalo je da ovom raspravom predsjeda jedan predsjednik a ne predsjednica riječ je o temi koja je jako važna koja se bavi kršenjem osnovnih ljudskih prava ljudskih prava naših žena i mi smo zapravo svi sudionici ovog zločina između ostalog zato što smo neaktivni nije moguće da u 21. stoljeću još uvijek imamo rodno uvjetovano nasilje u Europi Europa bi trebala voditi e, u ostvarivanju pravednijeg društva i morali bismo voditi u tom i izazovu i povjerenice ja vas molim da e, vodite taj postupak time što ćete se zalagati za usvajanje nove direktive. Hvala vam. A sada gospođa Niočil na jednu minutu. Gospođo povjerenice, obraćam se vama. Točno je ono što ste rekli da muškarci moraju biti aktivniji u borbi protiv nasilja nad ženama i ja bih vas pozvala, upravo vas, najprije da vi i komisija poduzmete određene mjere kako bi se zaustavilo nasilje nad ženama. Vi ste odgovorni za to i ne možete se sakrivati iza zemalja članica komisija je već nekoliko puta europski parlament je već nekoliko puta pozvao europsku komisiju da pripremi zakonodavstvo o zaustavljanju nasilja nad ženama ovdje govorimo o dostojanstvu o fizičkom i psihičkom životu e, govorimo o zdravlju polovice građana europske unije i vi govorite da će to sve biti učinjeno u prošlosti a ja vam mogu reći da već jako dugo govorimo o činjenicama i o pozadini, a sada je potrebno napokon nešto poduzeti. Moramo imati na umu da ovo nije mali, e, manji zločin i zatvaranje oči pred ovakvim e, ozbiljnim zločinima je zapravo vas pretvara u e, supočinitelja. Hvala vam. Ja želim govoriti o nečemu o čemu nismo mnogo govorili, a to je rodno uvjetovano nasilje i borba protiv takvog nasilja kroz naše vanjske politike te na koji način naša humanitarna i razvojna pomoć može bolje pomoći u rješavanju e, tog problema koji je sve veći kao što znamo. Prošli tjedan sam se sastala sa ljudima iz odbora za međunarodno spašavanje i on e, iz tog odbora traže da sve zemlje članice potpišu e, dokument a sutra ćemo dati e, Saharovu nagradu doktoru Mukwegeu. On e, liječi brojne žene koje su bile žrtve nasilja. Potreban nam je akcijski plan, on mora biti stvari plan i nadam se da će to biti i nešto što ćemo moći doktoru Mukwegeu pokazati da smo eto doista na tome radili. Hvala vam, a sada jednu minutu ima gospođa Moretti. Hvala vam, predsjednice. I ja bih danas zatražila od nove povjerenice odlučnost u poduzimanju konkretnih i učinkovitih mjera kako bismo riješili ovu strašnu pošast koja pogađa na stotine tisuća žena diljem svijeta. I u najbogatijim zemljama žene su žrtve nasilja. To se nasilje najčešće odvija uh, upravo u mjestu gdje bi trebale biti najsigurnije, dakle u kući, u obiteljskoj kući uh, sve ono što svi instrumenti koji do sada postoje uh, nisu dovoljni jer brojke i postoci rastu iz dana u dan rodno uvjetovano nasilje se ne može koncentrirati samo na određene zemlje riječ je o dramatičnom globalnom problemu. I svi mi moramo pokazati odgovornost prema tome, najprije e, moralnu, a nakon toga političku. Europa bi trebala pokrenuti paneuropsku inicijativu, pokrenuti jednu obrazovnu i kulturnu kampanju koja će biti namijenjena najmlađim generacijama, a Europska unija bi što prije morala usvojiti i odobriti novu direktivu. Hvala vam kolege sada imam nemoguću misiju, spontano javljanje za riječ. Imamo preko 14 kolega koji ste se javili. Aha, imamo jedan plavi karton za posljednju govornicu. Hoćete li prihvatiti plavi karton? Mikro. Mikro. Du hör me? Yes. Yeah. jag har väldigt noga och jag tycker detta är fruktansvärt viktigt att vi tar... Samo kratko. Reći ću da je jako važno imati na umu sve ovo što je rečeno nasilje e, u obitelji posebice riječ je o problemu koji je sve veći u europi recimo u švedskoj u mojem zemlju vidim da su brojne djevojke žrtve nasilja iz časti to je dakle sve veći problem želite li reagirati i odgovoriti izvolite imate 30 sekundi nasilje koje se događa nad ženama predstavlja i kulturni problem između ostalog diskriminacija rodno uvjetovana diskriminacija se najčešće odvija upravo u krugu obitelji te među partnerima gdje očito ženska emancipacija se još uvijek e, vidi kao problem no definirati to kao nasilje iz časti to me podsjeća na neka davna vremena za koje sam se nadala da su iza nas ispričavam se nemamo više vremena i dat ću riječ šest govornika i počinjemo sa gospodinom Tarabelom ja sam treći muškarac koji sudjeluje u raspravu, to je premalo, rekli ste to već, i mislim da nam je e, potrebna bijela vrpca koja je simbol borbe protiv nasilja um, protiv, na, nad ženama. To je nešto što je započelo u Kanadi prije 25 godina. E, htio bih se vratiti na te, jednu temu koja je jako važna, a radi se da je potrebno Um, proglasiti jednu godinu uh, napretka borbe um, protiv nasilja nad uh, ženama. Um, gospodina, gospođa uh, Figuera, dakle i mnogi drugi su govorili o deklaraciju koja je jedina dobila većinu potpisa. 402 kolega, dvoje kolega je potpisalo i znam da je to simbolična gesta parlamenta, ali nadam se da bismo mogli dobiti većinu uh, glasova, odnosno potporu uh, većine kolega u parlamentu i da bi to bila važna simbolična gesta. Hvala vam. A sljedeća gospođa Šujica. Hvala vam lijepo. Činjenica da ćemo sutra proglasiti doktora Denisa Mukvegea uh, laureatom za Saharove nagrade puno govori

It is one minute please colleagues and I will give the floor for that one minute to Mr Urmas. Hvala vam, a sada riječi ima gospodin Urmas na jednu minutu. Ja. Micro please. Kõige olulisem on muuta ühiskondlike hoiakuid nii Euroopas kui kui kogu maailmas, nii gaua kui naiste vastas. Moramo promijeniti e, socijalno ponašanje u Europi i u cijelom svijetu dokle god postoji nasilje nad ženama i nad djevojčicama. I iako ovdje govorimo o ženama, to naravno znači da nije sve u redu sa ponašanjem naših e, građana. Nedavno sam se susreo sa e, visoko rangiranim političarima iz različitih dijelova svijeta i neki od njih su mi ispričali nevjerojatne priče o tome kako je E, seksualno nasilje bitno za održavanje političkog reda u određenim državama. Mislim da e, ovakve izlike, izlike kulture i tradicije se ne smiju nikako prihvaćati, ne u 21. stoljeću. Naravno, Europska unija bi trebala poduzeti potrebne pravne korake i osigurati da nema nikakve tolerancije za nasilje nad ženama. Moramo ratificirati Istanbulsku konvenciju i moramo pripremiti nove zakonske mjere. I tema o kojoj razgovaramo je iznimno bitna. Hvala vam, a sada sljedeći govornik je gospodin Juristik. Hvala vam, predsjednice. Moramo se obvezati da ćemo e, ići prema izgradnji društva u kojem nema nasilja. I to mora biti naš prioritet i mora ostati na političkoj agendi svake institucije, naravno uključujući i parlamenta a toga smo svi e, svjesni ovo je politički problem ovo ovakav patrijarhalni sustav i ovakvo nasilje to naravno proizlazi iz takvog sustava no to je ukorijenjeno u socijalnom poretku koji postoji već odavno čitav sustav podržava ovakve oblike nasilja očito je da je to E, moćni mediji za održavanje e, odnosa moći između muškaraca i žena i zato e, pozivam na socijalnu transformaciju na ukidanje svih oblika diskriminacije i na rodnu jednakost u svim područjima života. Hvala vam. A sada gospođa Klun, izvolite. Hvala vam. Pozdravljam prijedlog da se usvoji ovaj dan kao dan borbe protiv nasilja nad ženama isto tako pozdravljam da se uključi poglavlje o rodno uvjetovanom nasilju danas smo svi govorili o nasilju nad ženama te na koji način e, možemo unaprijediti situaciju jedna stvar koju možemo učiniti jest ratifikacija Istanbulske konvencije. Rekli smo da osam zemalja nije ratificiralo konvenciju, između ostalog i moja zemlja. Razgovarala sam sa ministrom pravosuđa i rekao je da to planiraju učiniti sljedeći tjedan. No, ovo je jedno pojedinačno pitanje koje je pred svima nama osam zemalja je ratificiralo istanbulsku konvenciju dvadeset nije tako da ono što danas možemo učiniti jest da pozovemo one koji nisu ratificirali da to učine kako bismo pospješili borbu protiv nasilja nad ženama i hvala vam i sljedeća je gospođa Činički i ispričavam se onima koji nisu dospjeli na popis jednostavno nije bilo dovoljno vremena presidente današnja rasprava upravo odgovarajuće pada na, dan, eh, na svjetski dan borbe protiv nasilja nad ženama. to je okolnost koja, nas još više potiče da razmišljamo o ovom fenomenu koji pogađa sve zemlje europske unije. godišnje izvješće koje mm, objavljuje centar za istraživanja objavio je dakle da 2013. je ubijeno 197 žena, dakle jedna žrtva svaka dva dana. To je porast od 14% u odnosu na godinu prije toga. Ti su podaci alarmantni, nažalost rastu i nažalost situacija je slična u brojnim drugim zemljama članicama. Očito je da je potrebna zajednička akcija zemalja članica u području prevencije i u području pružanja podrške ženama žrtvama nasilja te njihovoj djeci. Nemojmo zaboraviti i njihova su djeca žrtve istog tog nasilja zato što e, nasilje ostavlja strašne ožiljke na njihov psihološki razvoj pozivam komisiju da usvoji dodatne zakonodavne mjere e, znam da određeni instrumenti već postoje no očito je da nisu dovoljni osim toga pozivam e, zemlje članice i europsku uniju da ratificiraju istanbulsku konvenciju hvala predem riječ povjerenici jurovi da završi raspravu. Dame i gospodo, hvala vam na ovoj važnoj, vrijednoj raspravi. Doista me dadahnula i osnažula osnažila za moj budući rad u komisiji. Želite novu direktivu? Ako vam obećam novu direktivu, to će biti dobra izlika da pričekamo novu direktivu. Ja ne želim čekati, ovo je vrijeme da djelujemo. Imamo druge instrumente koje možemo koristiti u međuvremenu prije nego što odlučimo treba li nam nova direktiva možemo iskoristiti instrumente koje već imamo, o kojima sam već prije govorila. Naravno, pogurat ću ratifikaciju Istanbulske konferencije, to je sasvim jasno. Radit ćemo na akcijskom planu e, koji će biti temelj za istinsko djelovanje, koji će biti potkripljen čvrstom analizom i prijedlogom zakonodavnih, nek e, koraka. To je dakle nešto što ćemo mi napraviti. Možete imati povjerenja u mene u tom smislu. To ćemo napraviti iduće godine. Trebamo imati trajnu medijsku kampanju. Nismo govorili puno ili uopće o provokativnim reklamama te o zloporabi žena u reklamama i u toj komercijalnoj sferi. I mislim da zapravo se time stvara slika da je normalno zlostavljati žene, a nije. I završit ću s ovim sljedećim komentarom jer znam da nemamo vremena. E, moj komentar bit će osobnije naravi. Rekli smo da prema statističkim podacima svaka treća žena je žrtva nasilja. Prije puno godina i ja sam doživjela nasilje i puno puta u životu su mi sam doživjela i verbalno zlostavljanje. Ne želim da i vi ostali koji ste ovdje, dakle, drage dame, da to doživite. Mi koji utječemo na sadašnju situaciju i koji možemo poboljšati situaciju, također imamo vlastito iskustvo. To je bilo prije puno godina i sjećam se da, da sam tada osjećala da je to na neki način normalno i mislila sam da je to moja sramota ali to je to treba biti sramota onih koji čine nasilje a ne, a, a ne sramota žrtava evo ispričavam se još jedna rečenica prije nego što zatražimo muškarce da promjene svoje ponašanje, trebamo utjecati i na žene. Molim vas, nemojte shvaćati nasilje kao normalno stanje. Pomozite nam u našim nastojanjima. Evo i s time ću završiti. I veselim se našoj suradnji, jer radi se o doista ozbiljnom problemu s kojim se trebamo pozabaviti. Hvala povjerenice Juron Jurova, hvala vam na ljudskosti i otvorenosti i želji da podijelite svoje osobno iskustvo s nama. Jer naravno imamo statistiku, ali je potrebna na neki način i personalizacija tih brojki. Sasvim sam, mi je jasno da vam je to bilo sigurno reći. Hvala vam na tome. S ovime završavam raspravu. Sljedeća točka na dnevnom redu je usmeno, pitanje za usmeni odgovor za komisiju i za vijeće a radi se o situaciji na sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom